Prvo sutra ćemo ovome glasovati u 12 sati. Nastavak rada je u sutra u srijedu 12. ožujak u 8.30. Sve rasprave će biti na raspolaganju na internetu